Mes e, Dragi kolege i kolegice, dobar dan. Gospodine Green, e, želite li nam nešto reći? Izvolite. Hvala. E, molim vas da se utišate i slušate me. Mnogi od nas koji dođu na vrijeme ja e, dođem ovamo pet minuta prije početka sastanka e, kad je glasanja. A kad pet minuta nakon e, početka sastanka dolazi predsjedateljica i počne jesti Dorića. A onda dolaze i drugi kolege i kolegice što stvarno ne pokazuje poštivanje nas drugih. Sastanak počinje u 9 sati, a ne 9 i 10. Molim malo poštovanja. je Gospodine Lundgren, eh, zabilježila sam vašu eh, primjedbu pa ćemo odmah početi priopćenje predsjednice o odlukama koje su donijeli koordinatari. koordinatori. E, te su odluke e, koje su donesene 20. lipnja vama dostavljene. Ako nema prigovora do 12.30 smatrat ćemo da su odluke prihvaćene. Prije no što počnemo imamo jednu poruku, poruku naših prevoditelja. Prevoditelji, izvolite došli smo do 17. dana naših prosvjednih akcija. Uprava ni na koji način nije pokušala stupiti s nama u kontakt kako bismo riješili spor. Zbog toga vas obavještamo da ćemo danas prevođenje prekinuti točno u 12.30. Zahvaljujemo na pozornosti. E, svi ste čuli poruku prevoditelja. Pa ćete... E, iz poštovanja prema prevoditeljima za, e, primiti na znanje da prevođenja nakon 12.30 nema. Počinjemo s glasanjem o prava i obveze putnika u željezničkom prometu, to je odgođeno na nepoznati datum i počinjemo sa e, izvještajemo u Heli Program Europske unije za budućnost mobilnosti. Odmah počinjemo. E, molim da provjerimo da li uređaj radi, jer su li svi, jesu li svi prisutni. Elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odlično. Imamo dosta socijalista, e, pučana i tako dalje. Svi su ovdje. Idemo. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 26. E, A kompromis 2, oprostite. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. amandman, e, oprostite, kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. amandman 40 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjera. Amandman 40. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Kompromis 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 43 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je odbijeno. Provjera. Amandman 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. odbijeno. 44 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 45 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 46. za protiv suzdržani usvojeno 47 za protiv suzdržani usvojeno 49 za protiv suzdržani usvojeno 50 za protiv suzdržani usvojeno Provjera. Amandman 50. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Odbijeno, odbijeno. <laughs> E, samo da provjerim jeste li budni. E, budni ste izgleda danas. 50. amandman je odbijen. Kompromis 7. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 53. Za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno provjera. Amandman 53. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. <clears throat> usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, NV3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 68 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. amandman 71 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani usvojeno. E, NV 12 za, protiv, suzdržani usvojeno. NV 13 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 14 protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 87 za, 87 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani usvojeno. 89 za, protiv,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 Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. amandman 111. 111 za, protiv, suzdržani, odbijeno. NV 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, kompromis 26, 28, 26, oprostiti, kompromis 26 za, protiv, e, usvojeno. NV 7, usvojeno, 19 e, protiv, usvojeno, 20 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno, 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno 23 za protiv suzdržani odbijeno kompromis 27 za protiv suzdržani usvojeno amandman 125 127 e, e, odbijeno 132 e, za protiv suzdržani nije jasno. E, glasamo o amandmanu 132. Zatvaram glasanje. Uzvojeno. Amandman 133. Za. 133. 133 za, protiv, suzdržani, uzvojeno 138 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 140. amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. 141 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Evo, kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada konačno glasanje. Otvaram Konačno glasovanje o izvještaju. Otvaram ga. Zatvaram glasanje. Usvon je 31 glas, 35, 31 glas za, 2 protiv.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 Ismail, ti si izvjestitelj. Allez, nous allons reprendre Idemo dalje s radom. Molim vas. Dolazimo do predstavlja od strane komisije o prijedlogu da se ustanovi Europska nadzorna agencija za rad, nadzorno tijelo za rad. Kao što znate, e, predsjednik Jean-Claude Juncker je 2017. predložio stvaranje jedne agencije za rad kako bi se bolje e, osigurala provedba propisa Europske unije u e, radnom pravu i socijalnom pravu. To je sada doneseno prijedlog zakonodavstvo u proljeće ove godine, to bi e, moglo igrati ulogu naročito u, na području prometa. E, upućivanje vozača, e, vrijeme odmora, kabotaža i borba protiv nezakonitog rada. to će poboljšati mobilnost u Europi o kojoj smo nedavno glasali. Stoga je naša komisija započela radom na ovom važnom prijedlogu i naš odbor će dati o tome mišljenje. Otvorit ćemo danas raspravu o ovom e, prijedlogu. ćemo predstavljanje od strane komisije, pa stoga dajem riječ predstavniku komisije, gospodin Ležua. Lježua. Dobar dan. Dati ću vam riječ, imate deset minuta koje su glavni elementi rada ove nove agencije. A poslije toga ćemo imati e, raspravu sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Imate 10 minuta, izvolite. Hvala, dobar dan svima. Dati ću vam glavne linije prijedloga komisije o osnivanju e, Europskog nadzornog tijela za rad prije svega želim reći da ovo nije izolirani prijedlog, ovo je prijedlog koji se uklapa u širi politički kontekst. Svrha je ne samo promicanje unutarnjeg tržišta, već pravičnog unutarnjeg tržišta koje se brine za svoje ljude, a osobito za radnike. Komisija je nekoliko prijedloga dala sa ciljem ispunjavanja tog e, cilja. Ovdje možete vidjeti da smo napravili e, reviziju direktive o izaslanim radnicima, također i pravila vezanih uz koordinaciju socijalne sigurnosti. U e, studenom 2017. godine donesene su odluke vezane uz europski stup socijalnih prava koja, e, koji sadrži osnovna načela vezana uz funkcioniranje tržišta u području socijalnih prava i e, svakako moram spomenuti i paket za mobilnost broj 1 s kojim smo svi imali posla uključujući i vas. Ako trebam jednom riječi spomenuti stvari vezane uz paket za mobilnost broj 1, to je provedba, a onda u ožujku 2018. predstavili smo paket za socijalnu pravednost e, kojim se zapravo želi poboljšati ta provedba, taj paket sadrži brojne alate upravo za provedbu. Neću sada govoriti o previše pojedinosti, e, znam da svi znate podatke o mobilnosti radnika u proteklom razdoblju 2017. godine imali smo 17 milijuna ljudi koji su živjeli eh, i radili u nekoj drugoj zemlji, a ne u zemlje iz koje ehm, dolaze. A ovdje ste mogli vidjeti crvenu, sjednicu, eh, crvenu strelicu koja je pokazivala koliko raste broj izaslanih radnika. Što se tiče našeg novog zakonodavnog prijedloga, riječ Riječ je dakle e, o agenciji i ako pogledate e, temeljnu e, uredbu ona sadrži zajednički pristup vezano uz decentralizirane agencije Europske unije koji su tri ustanove Europske unije usvojile 2012. godine Dakle, tu postoje još brojni drugi propisi e, i brojni članci u ovoj uredbi koji su iznimno važni, a govore upravo o prijevozu, o mobilnosti radnika. možda mi možete reći, dobro, ako pogledamo članak prvi, ovdje se ne spominje prijevoz, e, dakle, općenito se govori o prekograničnoj mobilnosti, koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, to nema veze s našim odborom, istina. Međutim, mi smo smatrali da ne bi bilo dobro u ovom temeljnom propisu e, popisati sve različite aktivnosti jer nam trebaju određene fleksibilnosti za budućnost. Ali ako pogledate uvodnu izjavu 8, onda ćete vidjeti veoma jasnu referencu vezano uz prijevoz. E, dakle, tu možete vidjeti e, neke propise koji, se već, koji su već na snazi, ali i buduće propise koje u ovom području planiramo e, donijeti, a za koje postoji referenca u toj uvodnoj izjavi. Koji bi bili ciljevi ovog nadzornog tijela? Prije svega lakši pristup informacijama. Mislim da je to iznimno važno. Važno je da i poslodavci i radnici imaju spoznaje o svojim pravima i obvezama. Drugi je cilj jačanje suradnje, to je vrlo jasan cilj eh, čitavog paketa za mobilnost broj 1. E, zatim idemo sada brzo proći kroz zadaće nadzornog tijela, pokušat ću naglasiti što bi to moglo značiti upravo u odnosu na cestovni prijevoz, ali prije toga dopustite dva komentara. Kao prvo, ovo nadzorno tijelo neće preuzeti ulogu nacionalnih tijela za provedbu. Dakle, države članice imaju odgovornost osigurati provedbu, e, to je tako sada i to će tako biti i u budućnosti. A nadzorno tijelo će samo nadopunjavati ono što čine države članice. Druga napomena, možda ćete ovo kritizirati, e, dakle, e, na komisiji je da odluči na koji način će ovo tijelo e, funkcionirati. Mi naime smatramo da ne možemo uspješno nametnuti obvezu suradnje. Suradnja će postojati samo ako e, se tijelo i ono što ono čini pokaže korisnim. E, zatim rekli smo da treba pojačati razmjenu informacija. Dakle, ovo tijelo bi prikupljalo informacije e, između ostalog i o e, prometu i objavljivalo bi ih na jednom mjestu. Također bi moglo objavljivati smjernice i objavljivati ih. Također bi moglo predstavljati ono jedinstveno mjesto na kojem bi cestovni prijevoznici dobivali sve informacije. Zatim, ovo nadzorno tijelo bi davalo operativnu potporu nacionalnim tijelima, e, moglo bi e, promicati razmjenu podataka, moglo bi organizirati redovite sastanke nacionalnih tijela za provedbu. Kao što znate, digitalizacija je iznimno važna, pa i kad govorimo o provedbi i e, tu bi agencija, odnosno nadzorno tijelo koje ćemo sada zvati kraticom ELA, moglo pomoći u razmjeni najbolje prakse. Također moglo bi pomoći u provedbi zajedničkih prekograničnih inspekcija. To je nešto što e, već postoji kao obveza. Države članice imaju obvezu provesti barem šest provjera, ali trebate znati da samo polovica država članica je ispunila ispunila tu svoju obvezu. Dakle, ELA bi mogla pomoći državama članicama u provedbi tih ciljanih eh, provjera, odnosno inspekcija. E, zatim analiza e, i procjena rizika, to je uobičajena zadaća različitih agencija u e, njihovom području. Naravno kad govorimo o rizicima vezanim uz promet, ti rizici su brojni i tumače se različito u različitim državama članicama. Europska, dakle agencija, Europsko nadzorno tijelo za promet moglo bi pomoći u zajedničkoj procjeni rizika. Zatim moglo bi pomoći u izgradnji kapaciteta nadzornih tijela. E, već vidimo da postoji sve manji kapaciteti e, nacionalnih nadzornih tijela u pogledu provedbe, pa bi ELA mogla pomoći organizirati edukacije i slično. Zadaća broj šest, posredovanje u sporovima između država članicama i E, e, zadaća broj 7 je vodeća uloga u kriznim situacijama. I na kraju što se tiče izgleda e, samog nadzornog tijela, predviđa se da ono zapošljava 144 djelatnika što uključuje i časnike za vezu, odnosno osobe za vezu iz država članica i druge stručnjake koje bi poslala države članice. Predviđa se proračun od 51 milijun eura. Mi smo vrlo optimistični u pogledu osnivanja ovog nadzornog tijela i vjerujemo da bi se ono moglo brzo uspostaviti i brzo profunkcionirati. E, zatim što se tiče skupina dionika, uključujući e, i socijalne partnere. E, predviđamo skupinu od šest predstavnika, tri predstavnika sindikata, tri predstavnika poslodavaca. Ta skupina bi imala savjetodavnu ulogu, dakle davala bi svoje mišljenje nadležnim tijelima. Ovo je moj posljednji slajd, e, dakle gdje smo sada, kao što sam rekao na početku, prijedlog uredbe za Europsko nadzorno tijelo za rad. Komisija je iznjela 13. ožujka. Danas će se održati vijeće EPSKO. Na njemu će biti izneseno izvješće o napretku i ministri će o njemu da iznijeti svoje mišljenje. Kao što znate u parlamentu se također radi e, odbor za zapošljavanje imenovao je izvjestitelja gospodina Lenarsa i odbor e, za zapošljavanje trebao bi o tome glasovati u listopadu, što znači da bi se još ove godine moglo glasovati i na plenarnoj sjednici. A to je u skladu sa planom komisije, a to je da se uredba usvoji još za mandata ovoga parlamenta. Kao što sam vam e, rekao, e, proračun postoji, on je ta sredstva su rezervirana za 2019. godinu, e, sve pripreme su u tijeku, dakle doista sada sve ovisi o ambicijama austrijskog e, predsjedništva, e, hoće li uspjeti postići opći pristup vezano uz ovu temu. Također imenovali smo savjetodavnu skupinu koja naravno neće pregovarati, pregovarati će vijeće i parlament, ali cilj ove savjetodavne skupine jest da pripremi sve praktične aspekte uspostave nadzornog tijela za rad. Dakle, evo, to su glavni elementi ovoga prijedloga. Ja ću sada rado poslušati vaše komentare i vaše pitanja, budete li ih imali. Hvala lijepa gospodine Liježoa. Otvaram odmah raspravu. Gospodin Smeler Tug e, zamjenjuje našeg izvjestitelja. Izvolite. Dobro vam jutro, hvala. Izvjestitelj i moj prijatelj nažalost nije mogao doći, pa ću ja sada iznijeti ono što on ima za reći i govorit ću njemačkim jezikom. Puno hvala predstavnicima Europske komisije, dragi kolege, kolegice. Kao prvo ispriko ime gospodina Detjena koji nažalost danas nije mogao predstaviti ovaj dokument na odboru za promet zato što on sudjeluju na jednoj drugoj konferenciji na temu Socijalna Europa, no i tamo se radi o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad i pitanju kako europsko jedinstveno tržište najveće postignuće možemo učiniti pravičnijim. Predsjednik Europske komisije Juncker je u svojem govoru o stanju Europske unije prošle godine i sam načinio usporedbu, odnosno rekao je zašto imamo nadzorno tijelo za banke, ali nemamo nadzorno tijela za rad na jedinstvenom tržištu. I gospodin Detjen se veseli što sad odbor za promet zajedno sa odborom EMPL, u kojem je on član, ima e, priliku da se ovo tematizira. Kao što je rasprava o paketu mobilnosti pokazala, postoje različita mišljenja kako se radni uvjeti za profesionalne vozače mogu poboljšati, no Europa može usvajati kakve god zakone hoće ako nećemo pripaziti više na njihovo provođenje, jer tada zakoni neće donijeti željeno poboljšanje. Stoga nam treba Europsko nadzorno tijelo za rad i gospodin Detjen se doista raduje da sada ovaj prijedlog razmatramo i sa stajališta prometa, jer provjere na cestama su sasvim drugačije od inspekcija, primjerice u građevini. I tamo gdje postoje prekogranične aktivnosti, tamo moramo provoditi prekogranične provjere. No danas nacionalni inspektori često ne mogu ništa učiniti ako poduzeće ima sjedište u nekoj drugoj državi članici. A što se tiče fiktivnih poduzeća, tu se e, naravno kontrolni mehanizmi i mehanizmi e, sankcija neučinkoviti. I stoga glavna uloga Europskog nadzornog tijela za rad mora biti poboljšati suradnju između nacionalnih tijela i stvoriti kontakt između svih dionika. Dakle, mora osigurati da i vozači budu informirani o svojim pravima. A problemi kada govorimo o uvjetima rada na cesti su doista višeslojni i tu Europsko nadzorno tijelo za rad treba ispuniti čitav spektar zadataka. Najveći zadatak pre tome će biti iznaći ravnotežu između nadležnosti nacionalnih tijela, a bez da ih se dovede u pitanje i poboljšati suradnju. Kako bi stajalište odbora TRAN bilo um, uzeto u obzir. Gospodin Detjen pozdravlja ove ovaj gusti raspored. Do je um, Predstavljanje planirano za 6. rujna, a rok za podnošenje amandmana je 12. rujna, a glasovanje u odboru trajno bi se trebalo držati 9.10. Gospodin Detjen se još jedan puta želi zahvaliti predstavnicima glavne uprave MUV i poziva vas sve da usko surađujete na osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad. Puno hvala. Hvala lijepa. Gospođa Kašenska, izvolite, imate riječ. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovo Europsko nadzorno tijelo za rad, odnosno ELA, je kao i moje ime. Dakle, doista se osjećam pozvanom nešto reći i mislim da će ovo tijelo služiti svima kojima su potrebne dodatne informacije. Nadam se da neće raditi protiv nikoga, već će raditi na poboljšanju jedinstvenog tržišta i postaće čuvaricom europskih vrijednosti. A tako ja tumačim i potrebu za osnivanjem ovakvog tijela za rad. Ali shvaćam da je to bila i politička odluka. Poštovani kolege, svi ovi ciljevi koje je predstavila Europska komisija i prethodni govornik, dakle lakši pristup informacijama, stvaranje digitalnog portala, edukacije, konzultacije, pružanje potpore nacionalnim tijelima, dakle sve to je bez sumnje i tekako potrebno jer mnogi poslodavci, ali oni koji organiziraju inspekcije i provjere traže informacije o pravnoj situaciji u drugim državama kako bi shvatili što se smije, što se ne smije i kako ne bi prekršili zakon i kako se stoga ne bi trebali pribojavati sankcija. I to je sve naravno shvatljivo i stoga ja shvaćam potrebu za osnivanjem ovog tijela za rad. No, imam jedno pitanje, ne želim ponavljati što je već rečeno, stoga ću odmah prijeći na svoje pitanje. Postoji li e, sumnja da bi ovo tijelo za rad mogla zadirati u nadležnosti država članica i možda ponavljati e, rad nekih drugih institucija, dakle da dođe do preklapanja i možete li reći gdje će biti sjedište tog nadzornog tijela, u kojem dijelu Europe, imate li već kakve preference ili će se to odlučiti u okviru jednog transparentnog postupka u kojem će se svaka država članica moći natjecati za ovo nadzorno tijelo. Gospođo predsjedavajuća, mi naravno čekamo mišljenje i potom ćemo uložiti amandmane, no nadamo se da ako dođe do osnivanja ovog tijela, da će to onda doista donijeti veliku korist tržištu rada, poslodavcima, posloprimcima, a u konačnici i europskom pravu. Hvala. Hvala gospođa e, Lukašenska. Gospodin Zotopski ima riječ, izvolite. Hvala e, gospođo predsjedateljice. Hvala. Ja sam malo skeptičniji nego prethodna govornica. Meni se čini kao da ovdje uvodimo nešto poput policije za nadzor rada. Države članice će to Naime, države članice provode sve što je navedeno. Čemu još jedna ovakva agencija? Time sam već iznio najznatniju kritiku, no sada bih možda govorio o pojedinostima. Imamo, vodili smo raspravu i o drugim dosjejima i tu se referiralo na ovo nadzorno tijelo, a ja se nadam da se ono neće osnovati. Mislim da ne postoji opravdan razlog za osnivanje ovakvog nadzornog tijela za rad prema načelu subsidijarnosti. Takvo osnivanje nije opravdano, jer takva pitanja se rješavaju na nacionalnoj razini, odnosno kroz bilateralnu suradnju između država članica. A i predstavnik komisije je uputio na to, on je rekao da ovo novo tijelo E, za rad bi trebalo potaknuti takvu suradnju između država članica, ali to je suvišno. Već postoje informacijski kanali, postoje sustavi između država članica za razmjenu informacija, a novo nadzorno tijelo bi značilo da bi morali ponovno sve početka izgraditi. A naravno to je povezano i sa velikim troškovima. Troškovi su uvijek viši nego što je to predviđeno. Zatim administrativni troškovi i tako dalje a i pitanje nadležnosti je vrlo nejasno formulirano. To se stalno može proširivati prije svega kada je riječ o cestovnom prometu. I ne postoji nikakva sumnja u to da bi ovo tijelo uvijek pokušavalo dobivati sve više nadležnosti, kao što je to slučaj e, kod svih europskih tijela. E, potrebno je uskladiti politike, ali izgleda da se to radi o područjima koje se uopće ne mogu usklađivati, primjerice socijalni sustavi, strukture plaća jer i to je također element konkurentnosti. Imamo direktivu 96.71, ona je njoj su utvrđene određene odredbe, a dodanu vrijednost ja doista ne prepoznajemo osnivanju ovakvog tijela za rad što se tiče cestovnog prometa u Europskoj uniji, a sviđa mi se skraćenica ELA. To je jedino što mi se sviđa. Zatim još jedno pitanje za komisiju. Gospodine, kakve prednosti će imati ovo nadzorno tijelo za mala i srednja poduzeća u sektoru prometa i transporta? Da li će njihovi operativni troškovi time biti smanjeni? da li će im biti jednostavnije ishoditi dozvole ili baš u suprotnome hoće li se još više administrativno opteretiti. S kakvim troškovima države članice trebaju računati i hoće li e, doprinosi biti na dobrovoljnoj osnovi? Da li će ELA raditi na koordinacijskoj razini ili će se miješati u nacionalne provjere inspekcije? a osim toga zanima me i odgovor na pitanje prethodne govornice gdje će biti sjedište. Hvala gospodine Zlatovski. E, hvala vam lijepa na predstavljam. E, ova, ova tema e, zaslužuje našu pažnju. Ta agencija mora biti učinkovita jer upravo na cestovnom sektoru imamo svaki dan e, u Europi e, dva milijuna e, vozača. I tu imam jedno temeljno pitanje. Ja sam za ovu agenciju, trebamo je osnovati i trebamo se zaista pobrinuti da ona ima potrebnu učinkovitost? Prvo pitanje koje si postavljam. To je, na primjer, e, ako e, neka vlada ne želi e, surađivati, što se onda događa za tu vladu? Mm, neka nacionalna agencija neće surađivati, hoće li ona biti sankcionirana? Za sada o tome ne znamo ništa. To je prvo pitanje. Drugo pitanje koje mi se čini važnim da li je to, e, to preinaka e, drugih agencija koje već poznajemo? Imamo o Europsku agenciju za sigurnost e, zdravlja. Da li je to preinaka tih agencija? Pa imam, imamo sigurnost i zdravlje pri radu. Europska fondacija za obrazovanje i Europska zaklada za poboljšanje uvjeta života i rada. Kako će se to sada koordinirati? Dalje, rekli ste, ova agencija će biti povezana e, s radom, zapošljavanjem. Pitam se konkretno, kako ćete to napraviti u zemljama gdje su agencija za, e, zapošljavanje i, i, inspektori rada su bili e, žrtve rezanja proračuna. u nekim državama članicama ti instrumenti koji su potrebni za ovu agenciju uopće više ne postoje. Za mene je to jasno. E, ona se ne smije pretvoriti u platformu razmjene dobrih praksi. To nije samo razmjena među nacionalnim stručnjacima. E, veličina ove organizacije jeste da provodi europsko pravo. To je njezina zadaća. A kako se mogu primjenjivati sankcije u slučaju nepoštivanja ili nesuradnje? I još jedna stvar – rekli ste. Komisija e, vidi u toj agenciji e, posredništvo između zaposlenika, agencija za rad, e, poslodavaca. Temeljno pitanje. Ko će štititi zviždače koji upozoravaju na prave probleme u nekom poduzeću? Hoće li to biti ta agencija? kako će se to organizirati. I još jedna stvar koju moram reći. E, ko nam kaže da će ta agencija e, zaista vršiti nadzor? E, imate povjerenje u države članice. Ja nemam ništa protiv država članica, niti protiv kontrole Europske unije, nadzora. Ko će imati taj, e, tu ovlast nadzora. Jer to do sada nije dobro provedeno od strane država članica. Ja ne bih htjela da to ta agencija ne služi ničem nego samo za zadovoljstvo e, zakonodavaca. Prema tome, mi ćemo vam pomoći e, da bi, kako bi ta agencija imala konkretnu ulogu kako bi bila učinkovita. E, e, kad gledamo digitalnu e, revoluciju, prijevoznu rezoluciju, svake tri godine treba reformulirati misiju agencije jer se uvjeti mijenjaju, tehnologija se mijenja. gospođa Liježua Gospodine Liježa, hvala. Gospođa Bilbao ima riječ. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja sam se već i ranije trebala, već sam se ranije javila za riječ, možda je to nesporazum. Vi ste već rekli kako će to funkcionirati sa ovim europskim nadzornim tijelom za rad. Mislim da je ovo agencija koja nam je doista potrebna, ali ja još uvijek imam neke dvojbe vezano uz nadležnosti. Dakle, nadležnosti ovog nadzornog tijela. A Europska komisija to još nije razložila. Stoga bih ja sad zašla u pojedinosti. Dakle, u sektoru prometa, primjerice, kada je riječ o ovom izvješću o upućivanju, tu se radi o mehanizmu koji je stvoren kroz ovo izvješće. Dakle, radi se o uvjetima koje nacionalna tijela mogu očekivati od drugih. Dakle, možete zatražiti informacije, tu postoje konkretni rokovi i tako dalje. A meni se čini da ako e, se stvori ad hoc mehanizam između država članica, onda ne znam kako će E, ovo nadzorno tijelo se uklopiti u sve to. Dakle, tu je i socijalni stup kojeg ste spomenuli. U studenom 2017. o tome smo glasali i po prvi puta, i to me doista raduje, smo izradili popis preporuka za države članice. Dakle, ako ovaj socijalni stup provedete zajedno sa preporukama za države članice, koje će onda biti konkretni vaši zadaci u okviru ovog socijalnog stupa? Zatim paket za mobilnost, e, tu bi spomenula ovaj dvostruki sustav koji se već u nekoliko izvješća spomenuo. I još jedna važna stvar, s obzirom na ciljeve, pristup informacijama, to ste vi spomenuli, dakle pojednostavljen pristup informacijama informacije o tržištima rada u pojedinačnim sektorima, državama članicama, pa ste spomenuli suradnju, ali ja se pitam suradnja u kojem području, što to znači? Dakle, naravno da se ja zalažem za to da se po pitanju svih stvari koje smo usvojili u ovom eh, paketu eh, trebamo surađivati, trebamo imati eh, jedinstveno mjesto za pružanje informacija. I naravno da europsko tijelo ne može preuzeti ulogu nacionalnih tijela, ali kako bi onda ova suradnja konkretno izgledala i čemu ta suradnja? Dakle, koji je cilj suradnje i koje nadležnosti biste imali, dakle na temelju čega biste od nekoga nešto tražili. Dakle, ako stvorimo ovo europsko nadzorno tijelo za rad koje e, bi nadilazilo samo e, puko razmenjivanje informacija, onda bi to tijelo moralo imati još neku dodatnu nadležnost. Dakle, to bi trebalo biti e, više od onoga nego što je sad. Inače, to tijelo ne bi od nikoga ništa moglo tražiti, moglo bi samo skupljati informacije, dakle država članice ne bi imala nikakve obveze prema tom tijelu, a posloprimac bi trebao pak imati mogućnost da stupi u kontakt s tim tijelom, pa ne bih bila sigurna da li će to konkretno biti moguće. Dakle, meni bi bilo drago ako bi se ovo tijelo, ako bi ono moglo dobiti više nadležnosti nego što ste vi to rekli. Ne znam da li ste o tome već razmišljali, no zanima me što vi planirate. Zašto niste otišli korak dalje? Mislim da bismo trebali biti ambiciozni. Da li biste vi htjeli biti ambiciozni? Mi kao parlament vam naravno možemo pružiti potporu kada se radi o solidnoj strukturi ovog nadzornog tijela. Hvala lijepa. A sada gospođa Rovodilon ima riječ. Hvala lijepa. Prijedlog komisije je plod e, duge borbe Europskog parlamenta da se bolje provodi e, europsko pravo i zaštite prava radnika. E, borimo se stalno za socijalno, socijalna prava naših radnika. Prijedlog komisije je sada na snazi i e, predlaže e, da ta agencija počne radom 2019. Da li je to realistično? Imamo mnogo zakona. E, jasno je da je pitanje nadležnosti vrlo važno. To je još nejasno u prijedlogu. Ja se pridružim onom što je rekla gospođa Bilbao o tome Isto tako imamo već registar e, cestovnih prijevoznika u Europi. E, kako će nadležnosti dobiti ova e, agencija? Da li bi ona trebala namatati odluke nacionalnim agencijama kad dolazi do sukoba između nacionalnih interesa i europskih interesa? ili kada ne dolazi do dijeljenja potrebnih informacija. E, odlično je da imamo ovaj tekst, mora ga međutim dopuniti kako bi postao operativan. Hvala, gospodin Bartima riječ, izvolite. Hvala predsjednice. Mislim da ne moram uputiti na važnost ovoga, to su već prethodni govornici učinili. Prije svega u sektoru transporta mislim da će ova nadzorna agencija predstavljati dodatnu vrijednost, no mislim da postoji isto tako bojazan da će tijelo imati previše zadataka i kao što su i prethodni govornici rekli da neće imati dovoljne provedbene ovlasti i mislim da će na kraju um, ova tijela biti bez učinka i mislim da bismo trebali unijeti neka poboljšanja, ali mislim da vijeće to neće učiniti. Moje pitanje ide u sličnom smjeru kao i e, Karime, bez da smo se oko toga dogovorili. Dakle, zanima me kako bi suradnja sa postojećim agencijama trebala izgledati. Da li će onda ELA preuzeti neke zadatke ili će samo surađivati sa agencijama država članica? To mi se čini najvažnijim pitanjem. Moram reći da sam malo razočaran izvjestiteljem koji, ako sam dobro shvatio, rekao da se ne smije dovesti u pitanje nacionalne nadležnosti. A čini mi se da je to upravo ključni element. Dakle, mi moramo na kraju imati agenciju koja raspolaže ovlastima kao i države članice, ali ako ona to neće imati, neće biti uspješna. Ja sam bio izvjestitelj eh, četvrtog željezničkog paketa i tu smo se doista dugo borili dok eh, nismo doista eh, došli do rezultata i prodbenih ovlasti jer država članica, države članice će odlučiti o pitanju ovlasti. Meni se čini da je to doista vrlo važno. Puno hvala. Hvala lijepa. E, gospodine Rike, imate riječ. Hvala lijepa. E, neću ulaziti u raspravu e, protiv agencije. Imam jedno pitanje. Ako nemamo nadležnosti Unije o nekoj temi u ugovoru, možemo li e, egzekutivne i izvršne e, nadležnosti dati ovoj agenciji. E, čini mi se da je ta agencija u skladu sa ugovorom rad, koordinacija, dokumentacija i tako dalje. Ali ova agencija ne može arbitrirati ili nametati sankcije. Je li se, imam li krivo ili e, bi ugovor to e, dozvolio e, kako bi agencija bila efikasnija. Hvala lijepa gospodine Rike. Nemamo više javljanja za riječ, ali imamo mnogo pitanja gospodine Liježova. Izvolite, imate riječ. Možete odgovoriti na pitanja. Hvala lijepa. E, e, vidim da su reakcije uglavnom pozitivne. E, one su vrlo različite, ali mi idu u, smislu jačanja nadležnosti agencije i Pokušat ću brzo proći kroz sve vaše komentare. Prvo pitanje je bilo da li možda imamo preklapanja sa nekim drugim funkcijama i drugim aktivnostima. Dvije stvari ovdje želim reći. Kao prvo, mnoge aktivnosti potpadale bi pod e, nadležnost ovog nadzornog tijela, a da se tim aktivnostima već bave kolege iz glavne uprave za zapošljavanje, to sam spomenuo i u E, izlaganju. Imamo skupinu stručnjaka za upućivanje radnika, jednako tako e, portal za neprijavljeni rad i slično. No, taj, te međusobne odnose bi se moglo optimizirati ako to bude potpadalo pod jedno nadležno tijelo. Što se tiče preklapanja sa e, nacionalnim tijelima tu treba biti preklapanja jer nacionalna nadzorna tijela zadržat će glavnu odgovornost za provedbu, a ELA će s njima surađivati i nadopunjivati e, ono što rade nacionalna nadzorna tijela. Što se tiče sjedišta, još uvijek ta rasprava traje, tek smo s njome započeli u vijeću, no imamo zajednički pristup iz 2012 godine koji su usuglasile tri ustanove e, u kojem stoji da države članice moraju odlučiti o sjedištima agencija. Primio sam na znanje rezervirane komentare gospodina Zlovojevskog da nema potrebe za suradnju između država članica, e, odnosno ikakvim promjenama jer ta suradnja već dobro funkcionira, no ja sam u svom izlaganju rekao kako to nije točno jer države članice imaju obvezu provesti šest zajedničkih provjera, odnosno inspekcija, samo polovica država članica je to učinila. E, hoće li to biti dodana vrijednost za poduzeća, za mala i srednja poduzeća? Da, jer mislim da ovo što nastojimo ovdje osmisliti je inteligentni način provedbe, čime ćemo smanjiti opterećenje za poduzeća, smanjit ćemo administrativno opterećenje i nastojimo osmisliti učinkoviti e, ili učinkovitiji način provedbe time što ćemo poboljšati suradnju e, između država članica. Gospođo predsjednice, bombardirali ste me pitanje pitanjima. Ako države članice ne žele surađivati, ne možemo ih na to prisiliti od strane agencije. Ali ako čitate e, e, nacrt e, ovog zakona, ali ako države članice to ne žele učiniti, one to moraju obrazložiti. Međutim, agencija ih na to ne može prisiliti. Koji je učinak na druge agencije, druga tijela? Nema ga. E, agencija mora surađivati s njima. E, u, stvari, to sam i rekao u predstavljanju. Imat ćemo savjetodavnu grupu kako bi pripremila stvari. E, u toj skupini ćemo imati prisutne e, države članice, dionike i postojeće agencije, postojeća tijela kako bi se vidjelo kako e, svi oni mogu surađivati. Kad se jedanput agencija ustanovi, e, govorili ste o sredstvima u državama članicama E, to je već bilo spomenuto u paketu za e, mobilnost 1. U najmanju ruku će agencija e, omogućiti bolje korištenje sredstava u državama članicama. Agencija ne smije biti fiksirana u vremenu, ona se mora moći mijenjati. To ste s pravom rekli. To je dio pro, nacrta regulativa. E, revizija nakon pet godina nakon osnivanja. Naravno, sve stvari moraju biti jasno postavljene u trenutku osnivanja. E, željeli smo da već na početku postoji jasan e, jasan popis područja na kojem će agencija djelovati. E, recimo imamo jedan članak o pristupanju u profesiji, ulazu u profesiju. E, točno ćemo precizirati odredbe na socijalnom području. Suradnja a država članica će također biti jasno definirana. A kako bi se suradnja zaista i ostvarila. Pitanje e, nadležnosti e, agencije, jer nadležnosti e, gdje tih nadležnosti nema u ugovoru. Govorimo recimo o socijalnom području, tu je već imamo o opću upravu za zapošljavanje, imamo i e, odbor EMPL. E, sada smo na području suradnje, to je više suradnja. Ako govorimo o području prometa, tu je stvar drugačija. E, tu ima isključivu nadležnost Evropska unija, ona ima jake ovlasti i to je jasna nadležnost. Mislim da je i to e, politički izbor. Općenitije govoreći, e, odgovarajući gospođi Bilbao, ja sam zabilježao vašu želju e, da se ta agencija osnaži i da ima Um, da ima čak i neku uh, moć prisile. Um, vidjet ćemo kako će se to onda riješiti u raspravama između parlamenta i vijeća. Hvala lijepa gospodine Liježua. U sada ovom trenutku mi još uvijek raspravljamo. Točno je da ćemo u našoj agendi e, to zabilježiti. Mm, u Tranu e, ćemo si dati vremena da e, detaljno raspravljamo. Imamo vremena do rujna, imamo vremena da dobro razmislimo. Hvala lijepa komisiji što je evo došla k nama. E, sada ćemo imati e, pauzu, stanku, jer smo malo brže završili. E, dvadesetak minuta. Mm, nakon toga, molim, saslušajte me pažljivo, u 11 sati sve će biti iza zatvorenih vrata. Imamo razmjenu mišljenja sa povjerenicom Bulc o svim pitanjima e, raspravu o raznim paketima za mobilnost. I to će se odvijati ovdje u istoj e, dvorani iza zatvorenih vrata. Svi članovi Trana su pozvani. Vidimo se opet za dvadesetak minuta. Hvala. Nema kamera.